rast u proteklih deset godina, odnosno od 2008. godine krize. Istodobno se ukazuje na različite faktore nesigurnosti, posebno zbog sve većeg zaduživanja. Zaduživanje je posljedica dobrim dijelom i brzih malih kredita, a u različitim zemljama članicama postoje primjeri nevjerojatnih e, kam, visokih kamata kod privatnih lihvarskih kamata upravo kod privatnih e, kredita. I sad to što se poslije toga događa to je, se odražava na ljudsko zdravlje, na kvalitetu života, na odnose među ljudima. Jer aktivnost tih e, različitih e, poduzeća koje daju te brze gotovinske kredite E, to se mora pod hitno istraživati. Mislimo da tu trebamo veću zaštitu za potrošače, ljude koji su postali žrtvama tih brzih gotovinskih kredita. To je jedna apsolutno štetna društvena djelatnost sa lihvarskim kamatama i užasnim posljedicama. Nadam se da ćemo doći do velike e, potpore za takvu situaciju. Gospodin Schaffhauser. Gospodine dragi, kakva drskost i da pred početak financijske krize koju svi stručnjaci očekuju, vi ovdje nama dolazite reći kako je sve dobro. Trebali ste znati, a i znate da je potreban federalni proračun za euro. Budući da taj proračun nitko nije htio, imali ste jednu mogućnost, a to je bila da iskoristite središnju banku jer ono što je bio Mike Stark eh, predložio kao i eh, banka iz Italije da se stvori nešto za eh, zemlje juga i imate pravi paritet sa eurom, ali E, zemlje sjevera nisu htjeli i danas imamo ogroman javni dug. Sada se smanjuju stope, vi ste ih poništili i sada imamo e, puno deficita što je zapravo stečaj. Hvala. Sad gospodin Marijas na jednu minutu. Hvala lijepo gospodin Marijas na jednu minutu. Gospodine dragi, eurozoni su potrebne promjene. E, pakt stabilnosti se mora ukinuti i ova politika strogih rezova i štednje se mora ukinuti. A Europska središnja banka bi trebala zapravo biti onaj koji daje e, sredstva u zadnjoj instanci, ali mislim da to treba izmijeniti. Jer država ima potrebna suverenost i središnje nacionalne banke moraju moći voditi svoju vlastitu monetarnu politiku do onog iznosa koji koji odgovara njihovom udjelu u kapitalu Europske središnje banke. SB ne smije više diljem Europe zapravo sve dirigirati. Mi vidimo da su razlike sve veće između sjevera i juga, jug ima samo sve više dugova. Europska središnja banka i vi osobno, gospodine drage, se trebate, trebate zamoliti za ispriku grčki narod, jer je trojka nametnula takvu politiku štednju kako bi zapravo inozemne banke na njima zaradili, a to je u ostalom su i priznali mnoge. Gospodin Van Dalen na minutu, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, Europska središnja banka je prošlih godina e, ubacila 4000 milijardi eura kompletno u našem poduzeća ali zapravo je otkupila državne dugove. To je puno više nego što iznosi kompletan gospodarski učinak Njemačke i proračun višegodišnje. Ali šta se dogodilo? Dogodilo se to da zemlje, pogotovo Italija koja se pomagala, nije to ništa pomogla. Ima sad veću nezaposlenost i više dugova nikad prije. Jer jednostavno niske kamate uništavaju kompletno e, mirovinska osiguranja, a štednja je onda kompletno besmislena, tako i tako. E, politika Europske središnje banke jednostavno prelabava i preveliko i zato se bojim da će tu uslijediti račun i to visok račun, a osim toga će nam se i gospodarski rast urušiti. Vlade moraju reformirati, ali ne u smislu jedne unije koja prenosi samo, nego u smislu učinkovitijih E, vlasti, korektnijeg poreznog sustava, sustava učinkovitosti i edukacije ljudi. Hvala lijepo. Sad prelazimo na slobodno javljanje za riječ. I sad imamo jednog drugog kolegu koji će se javiti, gospodin Borgeze. Hvala lijepo. Europa je sada u situaciji gdje e, banke nisu više jedinstvene e, koji moraju gledati na cijelu situaciju i e, mislim da je jako problematično i da bi se svi morali zabrinuti da banke nisu te koje rješavaju pitanja u krizi. Zaista, a, tom se pitanjem nitko ne bavi bez obzira na uzbunu koje je Europski revizorski sud vrlo jasno rekao i postoji moguća i pasivnost naime e, da e, se na takav način e, gleda i e, upravlja europskim bankama i strukturama koje bi mogle doći pod stečaj. Pa ne mislite da je to e, vrlo problematično kao i odbor za spašavanje europskih banaka za njihovu sanaciju i za Europsku komisiju? Jer mislim da kad se obraćate nama koji predstavljamo i zastupamo stvarne građane i realnu ekonomiju. E, zar vam nije jasno da ste vi masakrirali tu e, ekonomiju? Hvala lijepo Sada riječ ima potpredsjednik komisije, gospodin Dombrovski. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, štovani predsjedniče, dragi časni zastupnice. U mojim uvodnim napomenama sam, koliko se sjećam, govorio o tome kako je konstruktivan dijalog između Europskog parlamenta i Europske središnje banke tijekom proteklih godina i kako su, su u velikoj mjeri pogled jedne i druge strane totalno konvergirali, što je pokazalo i najnovije izvješće gospodina Mata. Međutim, ovim zaključnim e, mojim komentarima mogu samo opet glasiti neke stvari koje su i u izvješću naglašene, to je potreba za financijskom integracijom kako bi se popravilo prijenos i transmisija dakle monetarne politike. To me dovodi do cijene, do teme dovršetka eh, jedinstvenog tržišta kapitala i bankovne unije u Europskoj uniji. Međutim, tu postoje prijedlozi zakonodavni koje je komisija iznijela u vezi eh, kapitalnog tržišta kapitala. Od svih prijedloga samo su tri usvojena, a od političkih dogovora niti dva do sada. Prema tome mi se oslanjamo da za ovaj projekt e, jednog jedinstvenog tržišta kapitala i dalje dobivati vašu podršku jer to je jedan od najvažnijih projekata koji će nam garantirati stabilnost našeg gospodarstva i valute eura. Hvala lijepo potpredsjedniče, a sada molim da Mario riječ ima predsjednik Europske središnje banke gospodin Mario Drage. Hvala. Hvala vam e, posebno izvjestitelju gospodinu Matije, zatim svima vama na njegovom izvješću i svim novima zastupnicima na, svim komplimentima koje je Europska središnja banka dobila. A ja ću odgovoriti, pokušati odgovoriti na kritiku. Prvo u vezi EDISA sustava za osiguranje depozita. Da, Europska središnja banka je oduvijek bil podržala tu plan osiguranja depozita štednih. Ali da imam tu tri napomene. Kao god uloga imao EDIS cilj, najkonačni cilj je zapravo da uspostavimo ukup kompletno uzajamni EDIS koji će dakle se zasnivati na uzajamnoj preuzimanju odgovornosti, jednoj mutualizaciji a tu znamo da ta put do toga neće biti ni opće jednostavan. To će biti različiti koraci, jako puno pregovora, jako puno kompromisa potrebno da se to postigne. Međutim, smjer i dakle nikad ne smijemo izgubiti ni smjer ni onaj konačni cilj ispred očiju jer e, vi ćete morati ići napred, ali naravno to će ovisiti o vašoj procjeni. Međutim, bitno je da što god odlučite ikada napraviti nikada ne dovede u pitanje konačni ishod. A treća stvar koju moram reći o Edisu, mi nismo zapravo, ne može biti napretka na putu prema njemu ako ne bude uvjerljivog smanjenja rizika posvuda unutar Unije. Mi možemo reći da smo postigli izvjestan napredak na toj fronti već sada, ali mora se puno više učiniti. Europska središnja banka je na raznim mjestima pri različitim prilikama već rekla i pokazala da je podjela rizika sam zapravo već doprinosi smanjenju rizika. Dakle, vidite, to su dvije, da kažemo, dva bitne, e, da kažem, ruke ili dva najvažnije, za, zapravo dvije važnije stvari za taj put. Podjela rizika koja ujedno dovodi do njenog smanjenja. Zatim nekoliko stvari o kojima smo govorili o ekonomskim posljedicama politike koje Europska središnja banka provodi. Ovdje se uspoređivalo sa različitim dijelovima svijeta i uspoređivali smo se sa situacijom prije eura, prije uvođenja eura. Čuli smo da je za neke svijet bio divan prije uvođenja eura. Mislim da sam u svom govoru nedavno govorio o tom. Mislim da uopće nije bio fantastičan taj svijet, posebno za one zemlje koje se danas najviše žale na eura. Njima uopće nije bilo fantastično prije uvođenja eura. Ali dozvolite da tu usporedim nešto sa SAD-om, jer to se ovdje čula. Dakle, stopa za zaposlenja od e, eurozoni 19. iznosila 59%, a sada je 67%. Dakle, najveća stopa zaposlenosti ikad unutar eurozone. U SAD-u je iznosila 73,9% 98. godine, a danas iznosi 70,6%, što znači da je opće zaposleno stanovništvo se bitno smanjilo u SAD-u. Stvorena radna mjesta u, na području eura u tom razdoblju su iznosili 19,8 milijuna radnih mjesta, a u tom razdoblju je 17,2 milijuna radnih mjesta stvoreno u SAD-u. Naravno, moramo biti vrlo pažljivi kad te usporedbi, jer se i te jedinice i sve mora standardizirati, a isto vrijedi i za podatke o zaposlenju kada govorimo o apsolutnim brojkama milijunima ljudi. Ali sad kad govorimo o nuspojavama monetarne politike u europskom europodručju, onda mogu samo reći da je glavna nuspojava između 2013. kada je stanje bilo na najgorim granama, najlošije, i onog danas da je glavna nuspojava zapravo stvaranje 19,6 milijuna, odnosno u tom razdoblju konkretno zadnjih šest godina 9,6 milijuna radnih mjesta. To je glavna nuspojava. A druga pitanja vezana za prisutnost e, rizika po financijsku stabilnost Istina je da u nekim područjima, nekim regijama, u nekim područjima smo promatrali kako su evaluacije u recimo e, u trgovine, tržištu prvoklasnim nekretninama kod kojih je čak recimo bonitetni nadzor provjeren da su tu evaluacije prilično nategnute. Da su neki dijelovi tržišta obveznicama također e, pod stanovitim rizicima. Međutim, da li se jedan od tih e, rizika prijeti da se pretvori u jedan sistemski financijski rizik, Mislimo da ne. Mi naravno sve nadziramo vrlo pažljivo i naš odgovor na te situacije je da se to ne može monetarnom politikom promijeniti, nego se mora promijeniti promjenom e, korištenja makro bonitetnih instrumenata i to od strane nacionalnih vlada. ja sam već e, govorio da to spada u odgovornost e, primjene nacionalnih instrumenata, naravno. Zatim, nešto vrlo općenito, neki su tu pitali za ulogu Središnje banke Evropske, I, ali vidite, to je već izvjestitelj vrlo čvrsto rekao. Europska središnja banka ima ulogu koja je ograničena na monetarnu politiku, a to je i opisano u njezinom mandatu. Ne može obavljati posao za sve druge. Prema tome u tom smislu Evo i jutros je to, u tome se govorilo. Da nisu pun sve koristi, pun kapacitet iskor, dobro biti moguće svi u eurozoni iz toga izvukli koristi i, okusili. Zašto? Zato što je u tim zemljama, bez obzira čak ni da li su u europodručju ili nisu, potrebno provesti reforme, strukturne reforme. I tu nema nikakvog, da kažem, univerzalnog rješenja za sve zemlje. To je individualno za svaku državu. Svaka država ima vlastitu povijest i različite ishodišne pozicije. Ali svaka individualna reforma koja se prevede će im pomoći i da dođu do recimo napretka, do rasta. Prema tome, bez reformi nema napretka ni rasta. Prva stvar koja je bitna je da se dovrše stvari kojima smo već donijeli odluku. To je bankovna unija. Druga je da nastavimo e, kročiti velikim koracima prema E, unije tržišta kapitala, a treća je fiskalni kapacitet. Mislim da je Europski parlament u svemu tome odigrao jednu vrlo pozitivnu i konstruktivnu ulogu u svakom trenutku, u svakoj raspravi o tim važnim dosijejima. A ako te tri stvari dovršimo, bit ćemo u puno, puno boljoj poziciji. Čak i ako sljedeći koraci u stvaranju fiskalnog kapaciteta zbog vrlo jasnih političkih eh, poteškoća budu duže trajali nego što možemo predvidjeti. Zatim postojalo je pitanje, smo čuli ovdje, o tome šta bi Europska središnja banka mogla učiniti glede određenih specifičnih kredita koje se daju građanima. Dakle, općenito govoreći, Europska središnja banka tu ništa ne može učiniti jer to je u nadležnosti nacionalnih tijela vlasti. Vrlo često su to pitanje zaštite potrošača kao što ste sami rekli, znači nacionalne tijela vlasti namijenjen, dakle koja su zadužena za nadzor zaštite potrošača se tu moraju intervenirati. Ali općenito govoreći kad govorimo o tim zapravo lošim gdje, u zemljama gdje, gdje god je dramatičan, ne samo loš, upravo dramatičan problem loših kredita, zbog socijalnih posljedica, onda moramo znati da tu postoje dva tipa ovih dužnika. Jedni su koji su normalni, da kažemo strateški dužnici i onih koji su dio i koji za sobom povlače ogroman socijalni problem. A za te probleme odgovor nije da se sad promijeni jedna kultura plaćanja, nego da se pomogne da se pomogne siromašnim ljudima koji nisu u stanju vratiti. Molim vas, odvojite te dvije stvari. Nemojte štetiti, nemojte uništavati svoj bankovni sustav i svoj financijski sustav, jer rezultat toga bi samo bio da on više neće biti u stanju kreditirati u onoj mjeri koliko bi on mogao inače i koliko je potrebno vašem privatnom realnom gospodarstvu, nego radije pomozite onim ljudima koji nisu u stanju platiti kredite i kojima prijete takve socijalne katastrofe. Još jedna stvar za koju su neki od vas pitali. Ako idemo prema nekoj posebnoj izvanrednoj sjednici, o tome ću nešto govoriti za koji trenutak. Pitanje je da li, e, ako je kriza neka iduća pred nama, ima li Europska središnja banka dovoljno alatki instrumenta na raspolaganju da se protiv tog bore. Imamo, da, međutim nemojte zaboraviti da je naša trenušnja situacija jako dobra. Mi smo različite mjere kao negativne pasivne kamate uveli i to će još biti neko vrijeme na snazi. I iako smo bili u, odlučili da ćemo zaustaviti program kupnje neto imovine, onda smo odlučili da naša trenutna zapravo imovina ostaje ovakvom kakva je za dogledno vrijeme. Što to znači? To znači dok se dođu do dospjeća te vrijednosni papiri obveznice, mi ćemo ih ponovno kupiti. Što to znači u brojkama? Što znači da ćemo nastavljati kupovati na velikom, barem ovu iduću godinu, i dalje obveznice u vrijednosti od 15 milijardi eura mjesečno što je otprilike odgovara onom koliko smo kupili u protekle tri mjeseca prošle godine. Čuli smo vjerojatno više od jednog pitanja o tome da li bi da li je mm, dakle, politika bonitetnog nadzora pomogla zapravo očuvavanju kapitala. Mi smo htjeli razmisliti koje su posljedice politike nadzora nad eh, recimo raspodjelom bogatstva, imovine. Jasno je da odluke monetarne politike imaju uvijek posljedice po e, situaciju kako je raspoređeno i podijeljeno bogatstvo u naciji ili u našoj zajednici. Između mladih, starih, između dužnika i vjerovnika i tako dalje. Ali sasvim sigurno ovo e, kupovanje imovine je se izravno pokazivalo, imalo izravne posljedice zato što su na taj način cijene e, nekretnina počele rasti ili različitih drugih imovinskih vrijednosti i na taj način su se oni koji su vlasnici toga počeli bogatiti, to je jasno, ili bogatili još više. I sad drugim riječima, da li onda ta monetarna politika može dovesti do daljnjeg pogoršanja i većeg jaza i podjele u društvu? Mogu vam reći ne. Zato što to možda pogoršava stanje na prvi pogled kratkoročno. Međutim, koji je faktor koji bi taj model e, preraspodjele u društvu još više utječe na tu raspodjelu u društvu? To je nezaposlenost. A tamo gdje, gdje je to monetarna politika Europske središnje banke bila najuspješnija, upravo u tom jakom porastu zapošljavanja, stvaranju radnih mjesta, upravo kroz tu kupnju imovine smo isto tome pridonijeli. A recimo pristup malih i srednjih poduzeća kreditima gotovini, je da li smo našom politikom uništili mogućnosti malim i srednjim poduzećima da dođu do novca i financiraju daljnji svoj razvoj i rad. Apsolutno nismo naštetili nego smo koristili stvorili smo im prostor koji im je potreban i stvorili smo prostor ako hoćete i u bilančnim izvješćima banaka jer sve podaci recimo od 2010. kad smo počeli sa našim dugoročnim ciljanim e, kreditiranjima, LTR-ovima. To je, e, apropo, bilo e, kreditiranje koje su banke mogle vršiti, ali samo pod uvjetom da taj novac ide direktno u realno gospodarstvo. I to je de facto bio obavezni uvjet tog programa cijelog. Zanimljiva je ironija koju smo čuli u nekim pitanjima. Evo recimo nadzor financiranja depozita bi sada trebao biti bilo rješenje za sve naše probleme koliko smo čuli danas od negdje. To je zapravo vrlo zanimljivo, začuđujuće jer e, kada je recimo nadzor financiranja bio na raspolaganju za one ljude koje su to, u zemlje koje su to koristile u velikoj mjeri prije uvođenja eura, situacija je onda kad su to radili bila jako teška i loša. Imali su jako visoke stope inflacije i imali su jako visoku stopu nezaposlenosti od onih država koje nisu koristile jedan nadzor financiranja. To samo usput budi kazano. Ali i e, ono što je jako paradoksalno u svemu tome je da vi čujete ovo rješenje, dakle nadzor financiranja, uvijek je to univerzalno rješenje, to čujete upravo sad od onih ljudi koji su nekad bili jako protiv toga. I protiv toga se praktički do jučer ili prekjučer derali, vikali, bunili. A sada mislim da sam odgovorio na većinu kritika koje su bile upućene, a još jedna riječ o prognozama kada danas zapravo napravimo jednu kratku inventuru stanja kakvo jest, čisto statički gledano. Još uvijek vidimo stanje u kojem se potrošnja još raste i to relativno jako. Investicije također rastu relativno puno. Podržani jednom monetarnom politikom. Rast izvoza je nešto manji ali još uvijek postoji, još uvijek je ipak tendencija rasta, a nekretnina, nekretnine i tržište nekretninama i dalje jako. Međutim, sve se to događa po, uz niže i niže stope rasta. Mi ćemo, mi dobivamo tjedne informacije, ažuriraju nam tjedno o tome da vidimo E, i dobijamo tjedne informacije preglede za nekakve prognoze za budućnost puni i vidimo da je jednostavno duže nego što smo mislili zapravo veći pad rasta gospodarstva nego što smo mi računali s tim. Neki ti slabiji trenuci su recimo posljedica privremenih faktora ili recimo ovisi o sektorima e, zbog nekih posebnih izvanrednih neočekivanih događanja, recimo kakav je bio razvoj situacije u tržištu automobila, u proizvodnji automobila. Ali neki razlozi za ta usporavanje gospodarskog rasta su nešto trajniji, a razlozi za to usporavanje rasta će uglavnom i ostati. Jedan od tih je jednostavno činjenica da je 2017. godina bila prilično izuzetna godina kada se e, usporedi sa svim povijesti. I prema tome možemo sad reći da za očekivanje bilo da ćemo se vratiti nižim stopama rasta. No, da li je to je li to nas dovodi nužno u recesiju? Ne, naš odgovor je ne, to nas ne vodi nužno ni u kriznu ni u recesiju, nego je to samo jedno usporavanje. I moglo bi to usporavanje trajati duže nego što smo prije mislili. No, o čemu će ovisiti dužina tog usporavanja? Mi se moramo onda pitati koji su to faktori koji su ishodišno prouzročili taj usporavanje rasta. To su faktori koji se uglavnom možemo ih među prvima nazvati naravno Kinu, zatim geopolitičke nesigurnosti koje vladaju i pojavljuju se stalno iznova i onda recimo sljedeće pitanje kako dugo će trajati geopolitičke nesigurnosti. Pa te geopolitičke nesigurnosti dovode zapravo u pitanje same stupove na kojima spočiva poredak koji je uspostavljen nakon drugog svjetskog rata. Oni de facto dovode u pitanje čitavu Europsku uniju. Evo, imaju veze i sa tim što je dovelo do Brexita ili do pojačanja trgovinskih tenzija sa Kinom ili do poricanja multilateralnog sustava i u trgovini i u svjetskom poredku. I jednostavno vidimo da neke stvari uvijek se pogoršavaju stalno, ali se neke druge poboljšavaju. I rezultat je, barem za ono vrijeme koje je pred nama, da će to jednostavno biti jedna kontinuirana nesigurnost i promjena prirode. I to naravno ima i svoju cijenu. Cijena je niže povjerenje, niže povjerenje gospodarstva, investitora i potrošača. I zbog toga mi sada procjenjujemo tu situaciju ovako kako sam vam je opisao u jednom dinamičnom zapravo pogledu na budućnost. Mislim, gospodine predsjedniče, da sam odgovorio uglavnom na sve što sam pribilježio i ako sam nekog preskočio, molim za ispriku. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče Drage. Na kraju ovaj, rasprave još kolega Mato na dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče i gospodine dragi što ste danas ovdje došli. Posljedica toga jest eh, da je ovo bilo više saslušanje nego analiza izvješća iz 2017. ali to je u redu. Zahvaljujem vam što ste eh, priznali rad Europskog parlamenta koji je dobar primjer. Zahvaljujem eh, gospodinu Dombrovskisu na, na njegovoj nazočnosti i kolegama koji su govorili. S nekima se slažem, s nekima ne. Slažem se s gospodinom Dragijem da se ne smijemo opustiti i da moramo sebi dati alate koji su nam potrebni za suočavanje s novom krizom. Imamo iskustva s, s krizom i ne smijemo više činiti iste pogreške. Imamo solidniju monetarnu uniju, ali još uvijek postoje neka otvorena pitanja koja su ovdje ispomenuta. Dakle, imamo e, opasne dugove i druge stvari e, na kojima moramo djelovati. E, dijeljenje rizika je nešto što je izuzetno važno i moram reći da ne smijemo samo se samo spavati na lovorikama. Postoje tri stvari s kojima se svi slažemo. Moramo imati veću financijsku integraciju putem tržišta kapitala, to će nam pomoći za bolju e, politiku Europske monetarne unije moramo e, naravno ostvariti e, ciljeve održivog razvoja u monetarnoj politici i naravno ostvariti i pariški sporazum. Institucije moraju ostvariti sva svoja opredjeljenja i obveze vezane za ciljeve razvoja održivog razvoja. Isto tako, Europska središnja banka mora raditi na transparentnosti i komunicirati svoje politike uzevši u obzir neovisnost svoje monetarne politike e, iz ugovora. I zato odgovornost, transparentnost, e, neovisnost e, je izuzetno važan trokut kojeg treba održati. Puno hvala gospodine Mato. S time zaključujemo raspravu. Sutra će biti glasovanje. Sljedeća točka jest izvješće gospodina Torvalca o bankovnoj uniji. Godišnje izvješće za 2018. započet će izvjestitelj 4 minute. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Moram reći da sam jako tužan što Mario Draghi izlazi iz prostorije sada kada započinjemo ovu raspravu. Moram reći da sam malo bio razočaran prethodnom raspravom. Čini se da neki od naših kolega se ne sjećaju povijesti, odnosno posljednjih nekoliko desetljeća od drugog svjetskog rata. Ako pogledamo gospodarski razvoj od 1945. moramo reći da e, postoji niz devalvacija i gospodarskih e, pogrešaka. To je bio slučaj u Finskoj, a to je bio i slučaj u drugim zemljama. E, 1996. Ujedinjena kraljevina je bila u ozbiljnim problemima. A od tada problemi sa valutama, devalvacijama se nastavljaju. Willy Brandt je bio mladi socijaldemokrat e, u Njemačkoj u to vrijeme. I, ja, I kada ja čitam ono što je on rekao u to vrijeme, on izjavljuje svoju zabrinutost e, što se ne mogu riješiti makroekonomski problemi u Europi. Njegov prijedlog u to vrijeme je bilo da Europa i države članice moraju riješiti te probleme stvaranjem Europskog monetarnog fonda. On je predložio da 20% rezervi treba e, ukupiti kako bi se stvorila pričuva za buduće, e, buduće situacije. Naravno, postoje uvjet za to, to jest da moramo naučiti držati se pravila. I tu su se pojavile poteškoće tijekom godina. Mislim da je zanimljivo pogledati citat Vilija Branta. On govori o pitanjima valuta i govori posebno o Njemačkoj. On kaže na njemačkoj e, željezni, željezno pravilo e, jednakosti između e, valuta se stalno, stalno ponavlja. Od tih dana, od govora Vilija Branta, vidimo da postoje sve veći problemi s valutama u europskoj monetarnoj politici. To je jedan od razloga zašto smo stvorili euro prije 20 godina. Sada imamo mnogo čvršći sustav nego što smo ikada prije imali. Je li taj sustav neprobojan? Dakle, da li je spreman za sve šokove s kojima se može suočiti? Ono što smo vidjeli 2008. i 2009. godine Sustav e, nije e, potpuno otporan na šokove, posebno europski bankovni sustav. Međutim, pravila su propisana. E, oni koji slijede ekonomsku politiku u posljednjih desetak godina vjerojatno su primijetili da kada je španjolska banka Banco Popular kada ona nije mogla platiti svoje dugove onda je to riješeno na jedan uredan način. Banka Kariđe je još jedna banka koja je ušla u postupak e, e, postupak e, rješavanja. Dakle, imamo loše dugove koji se ne vraćaju, imamo mnogo drugih problema, ali sada smo u mnogo boljem stanju nego što smo bili prije 50 godina. Hvala vam lijepa. Puno hvala, gospodine Perolc. Sljedeći govornik u ime komisije je gospodin Dombrovskis. Gospodine predsjedatelju, dragi zastupnici, kao prvo želim zahvaliti Nilu Torvalcu na godišnjem izvješću o bankovnoj uniji. Izvješće nam daje izvrstan pregled o tome kako je bankovna unija pomogla njegovati jedinstvenom tržištu, kako je stvorila jednake uvjete za sve i financijsku stabilnost. Mnogo je postignuto od njezina početka kada se radi o okviru za praćenje financijskih institucija, međutim ovaj posao još nije završen. Završenje bankovne unije je jedan od prioriteta komisije i mi zaista pozdravljamo izvješće koje naglašava stalno opredjeljenje prema tom cilju. Od, prošlih, od rasprave prošle godine drago mi je što možemo reći da smo imali opipljiv napredak. Kao prvo imamo sporazum o takozvanom bankovnom paketu. Une Hongman i Peter Simon su ispregovarali to u ime parlamenta. Bankovni paket će ojačati e, bonitetni okvir i omogućiti bankama da apsorbiraju gubitke u ime krize e, i e, očuvaju novac poreznih obveznika. Mi se radujemo brzom završenju kako bi parlament e, e, mogao to završiti do kraja ovoga mandata, ovog saziva. Također smo e, proveli akcijski plan koji je donijelo vijeće u srpnju 2017. kako bi riješili loše dugove, a komisija je donijela nekoliko prijedloga i komunikacija, a prema izvjestiteljima Gualtieriju uspjelo se riješiti akumulacija e, ne e, loših dugova. 2018. bankovni e, kapital se poboljšava, smanjila se financijska poluga dok se kapacitet povećao. Istovremeno bilance banaka i tamponi za krizu su se povećali. Isto tako E, stope su e, se povećale u državama članicama. Međutim, istovremeno različite razine e, među državama članicama se još uvijek trebaju rješavati i akcijske planove država treba potpuno provesti. Naravno, mnogo skandala pranja novca koji uključuju europske banke su se pojavili 2018. komisija je dala zakonodavni prijedlog i komunikaciju o jačanju okvira e, Unije e, za nadzor e, pranja novca. Naš prijedlog je dio šireg paketa mjera koje će ojačati tri nadzorna tijela i instrumente vezane za borbu protiv pranja novca. Ja pozdravljam stajalište Europskog parlamenta na temelju ovih izvješća gospođe Peres i gospodina Karasa i podržavam pregled pregovore da se e, završi pregovori do kraja ovoga saveza. E, izlaganje e, banaka je još jedan problem koji ima velike posljedice. 2018. komisija je predstavila prijedlog za regulatorni okvir za nacionalne obveznice kako bi povećali likvidnost banaka i ojačali države članice. Komisija se slaže da treba e, napravi, da treba dati iste uvjete e, za sve e, i unijeti inovativne tehnologije u financijski sektor. To vidimo u našoj komunikaciji o finteku koji je u obliku akcijskog plana za jačanje otpornosti i kiberopornosti. Međutim, usprko svim tim naprecima još uvijek nismo završili. Treba još uvijek raditi na zajedničkom backstopu i e, na e, EBIS-u, odnosno e, Europskom sustavu osiguranja depozita. Moramo i dalje raditi na tim prijedlozima. Što se tiče zajedničkog backstopa, mi napredujemo. Sporazum iz prosinca 2018. iz Eurosamita treba sada e, provesti e, i nadamo se da će to biti e, sredinom ove godine. Europski mehanizam za stabilnost treba integrirati u okvir Unije. To će pojačati demokratski kao praćenje njezinih aktivnosti. Nažalost, nismo napredovali u uspostavi Edisa koji je zapravo važan stup e, bankovne unije i zato e, bi bilo dobro da završimo ovo izvješće kako bi parlament dao potporu ovome projektu. Isto tako pozivam vas da pogledati bankovnu uniju kao inicijativu koja je korisna za sve europljane. Mi smo postigli mnogo od e, kraja krize, imamo pozitivan učinak na domaćinstva i na poslovne subjekte, ali istovremeno smo e, ćemo biti odgovorni ako ne završimo bankovnu uniju. Zato moramo iskoristiti ovo vrijeme koje nam je ostalo i učiniti opipljivi napredak u završenju bankovne unije. Hvala. Hvala povjereniku Dombrovskisu. Sljedeći je gospodin Hrkmark, minutu i 30. Zahvaljujem izvjestitelju. zahvaljujem vama, gospodine povjereniče. Danas kada smo slavili 20. obljetnicu eura, važno je vidjeti koliko su se stvari i nedavno promijenile. Financijska tržišta trebaju analizirati rizike, preuzeti rizike i dijeliti rizike i različitim koracima i temeljima bankovne unije mi danas imamo bolje prilike da analiziramo rizike. To je jedna od prednosti e, direktive o oporavku i sanaciju banaka, a isto tako i nadzornih tijela. Sigurni smo da možemo preuzeti rizike, ali uvijek će postojati krize pitanje je kako ćemo se pozabaviti tim krizama, kako ćemo ih riješiti. Uspostava backstopa, ali i bolje zakonodavstvo e, koje ćemo donijeti o lošim dugovima će biti dio toga. A s time ćemo pojasniti da svi oni koji ulažu u banke e, zapravo riskiraju. Isto tako zakonodavstvo koje je sada na snazi sa kapitalnim zahtjevima i BRD-om e, postavlja jako dobre preduvjete za zajedničku ekonomsku uniju e, da se suoči sa budućim krizama i da e, se bolje s njima snalazi nego do sada. I zato želimo zahvaliti izvjestitelju i komisiji Istina je da imamo još mnogo toga za napraviti, međutim ne smijemo podcijeniti niti ono što smo postigli do sada. Hvala. Hvala gospodine Hekmark. Gospodin Fernandez, minutu i 30 sekundi. Dobar večer. Želim zahvaliti e, potpredsjedniku komisije što je ovdje došao. Kao prvo želim zahvaliti e, gospodinu Torvalcu, izvjestitelju na jako dobrom e, duhu zajedničkog pristupa tom e, pitanju. Nadamo se da će biti uspješan sutra. Dakle, ovaj, ovo izvješće analizira način na koji bankovna unija funkcionira. Izuzetno je važno da se uspostavi institucionalni okvir bankovne unije. Mi smo učinili mnogo napora tijekom ovog e, saziva, posebno posljednjih mjeseci, kako bismo riješili ovaj paket i kako bismo uspostavili sve što je potrebno e, kako bi riješili e, zajmove ali trebamo dodatne napore poduzeti kako bi sustav osiguranja depozita uspostavili koji će omogućiti da imamo proizvod koji će zaštititi javni dug. Nešto što će biti sigurno i što će biti jamstvo, neka vrsta zaštitnog mehanizma za e, mehanizam sanacije banaka kojeg treba e, uspostaviti. Naravno, trebamo poduzeti rizike, ali trebamo ih i podijeliti. I zato moram zatražiti od ovog parlamenta da budemo spremni u sljedećih e, četiri mjeseca da poduzmemo određene potrebne korake kako bismo e, proveli te instrumente i kako bi banke funkcionirali, funkcionirali kako ne bismo trebali proći kroz krize koje smo prošli e, prethodnih mjeseci. Hvala gospodine Fernandez. Sljedeći govornik je gospodin Uzok. Hvala lijepa, predsjedniče, dame i gospodo. Želim zahvaliti i čestitati izvjestitelju na dobrom i uravnoteženom izvješću koje je uključilo E, mišljenja svih klubova zastupnika. E, treba poduzeti aktivnosti kako bi se potakla e, financijska stabilnost i kako bi se bolje suočili s rizikom. Ovdje zadržavate raznolikost različitih bankovnih modela. Ne želimo monolitičan bankovni sustav u Europi. Izvjestitelj s pravom spominje slučajeve pranja novca i preostali veliki udio loših dugova. i parabankovnog sustava koji je još uvijek jako velik. E, Poljsko izaslanstvo u klubu ECR će podržati vaše izvješće. Hvala vam lijepa. Puno hvala. Gospodine Ozak. Sljedeći je gospodin Vjegaš. Hvala lijepa. Pitanje koje si moramo postaviti jest imamo li financijski sustav koji može riješiti probleme s kojima se suočava naše gospodarstvo. Financijski sustav je još uvijek problem za Europsku uniju, a ne rješenje. Još uvijek smo zabrinuti jer pročišćavamo bilance banaka, a ne pitamo se E, kakvi su e, korijeni tih špekulativnih spirala koje su uzrokovale financijske krize. Ovih godina smo sagledavali bilance banaka, e, rješavali smo stope bazela, međutim još uvijek postoji jako visoki rizik. Postoje spajanja i razdvajanja, stvaraju se megabanke koje će stvarati ogromne probleme u budućnosti. A što se tiče posljednjeg pitanja, konačno smo uspjeli Europski sanacijski mehanizam e, staviti u e, službu SRB-a. Međutim, e, to će, još, to će donijeti još više novaca za banke. Mi sugeriramo da banke trebaju biti usluga gospodarstvu, a ne obrnuta. Gospodin Mono, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, federalna direktiva bankovne unije je totalitarna i nedemokratska. Od 2014. godine su države članice izgubile svoju suverenost u odnosu na ESB. Radi se o supranacionalnoj instituciji gdje nemamo pravi demokratski nadzor. Tu imamo znači de, oni koji nisu izabrani i tu imamo prekinut tu e, organsku vezu između države i bankarnog sustava. E, kad budemo imali buduću veliku sistemsku krizu ili velikog e, kraha na burzama će doći do velikih problema. Imamo isto tako i stalnu izloženost riziku nesolventnosti. To je sve jako opasno za stabilnost i financijsku stabilnost i države članice. Moramo imamo takvu e, e, bankarsku uniju koja je potpuno e, neprimjerena prekinuti to što prije u ime demokracije. Hvala. Hvala gospodine Mono. Gospodin Lange, minuta i pol. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju Naravno, on je preuzeo stajalište EPP-a i zahvaljujemo na izvrsnom izvješću. Upravo smo čuli posljednja dva govornika iz GUA i FDD-a. I jedni i drugi su predložili amandmane. Jedan se želi riješiti potpuno bankovne unije, a FD e, isto ima svoje želje. Ako to učinimo, možemo sve spakirati i otići. Želim reći koje su ključne točke koje je spomenuo izvjestitelj. Svi znamo da bankovna kriza dolazi od nedostatka uređenja bankovnog sustava. Cijeli sektor je patio i imali smo različita zakonodavstva, možda tri desetak ili više, koji su se bavili e, provedbom određenih regulatornih mjera. Za nas je najvažnija stvar proporcionalnost između malih i velikih banaka. Postoji jedan sustav eh, u SAD-u za banke Wall Streeta i za male banke, a to trebamo i u Europi. Isto tako borba protiv pranja novca, to je nešto što države članice moraju provoditi. Isto tako moramo se eh, pozabaviti sa lošim dugovima. To moramo riješiti a i bankovni model Europe ne smije eh, biti pod cijenom sumnje. To je nešto što Njemačka stalno ponavlja. I konačno, Potrebno, potreban je jedan sustav jamstava kada se riješimo svih rizika, a to moramo učiniti na kraju ovog saziva i onda možemo ići e, učinkovito dalje. Gospodine Langen, hvala. Gospodina Peresti sljedeća. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče. Mislim da ovdje analiziramo korisno izvješće o stanju bankovne unije. Govorili ste o nekoliko točaka. Ja bih željela reći koliko dobro funkcioniranje bankovne unije je ključno za funkcioniranje našeg gospodarstva. Želim vam skrenuti pažnju i na dvije ključne poruke. Prva poruka je sljedeća. Moramo ići korak Dalje, govorili ste o borbi protiv pranja novca. U tom smislu moramo ojačati e, nadležnosti e, europskog uh, znači E, nadzornog tijela za bankarstvo. E, to je Europski parlament izabrao kao rješenje. U tom smislu e, borba protiv pranja novca je ključni element. To će biti isto tako i u skladu sa nadležnostima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Nadam se da ćemo isto tako u okviru mandata sve svoje nadležnosti nadležnog odbora provesti. A kad govorimo o smanjenju rizika i dijeljenju rizika, Ponekad nam se čini da određene države članice, no isto tako i članovi ovog parlamenta postepeno idu uh, sa premještanjem zahtjeva. Da, govore o tome da određene stvari su dio bankovne unije od samog početka. Uzimajući u obzir na ono što je napravljeno vezano uz smanjenje rizika, to na inzistiranje određenih država članica bude popraćeno i time da e, angažman za EDIS bude i tekako e, povećan. Samo tako ćemo moći napredovati. Hvala. Hvala. Gospodin Starbati, minutu, minutu izvolite. Gospodine e, predsjedniče, prije godinu dana Mario Draghi je ovdje govorio o tome da sustav osiguranja depozita treba biti ključni stup bankovne unije. Gospodin Fernandez je to također rekao. No, taj sustav osiguranja depozita ne donosi više stabilnosti nego čak suprotno tome. Znamo da bankovne bilance se mogu prilagođavati. A imamo i sve više loših kredita budući da se, mm, da banke moraju preuzeti sve više i više odgovornosti. A kao i uvijek, ako, kad je netko, o, kad su svi odgovorni, onda nitko nije odgovoran. Dakle, ovdje samo potičemo na sve veću E, nepromišljenost u okviru bankovne unije. A sada gospodin Krespo, izvolite. Hvala nakon reforme e, bankarskog sustava koja je e, najavljena. Vidimo da je to bio neuspjeh. Europa nije sada otpornija na neke buduće eventualne krize male i velike banke su okupirane od strane velikih banki i Teško je sad tu garantirati spašavanje banaka od strane e, javnog sektora. Ono što je važno da znači najlošije e, dijelove svojih bilanci banke isključe iz svojeg djelovanja. Potreba nam je financijski sustav koji će biti stabilan i to e, kroz stalni demokratski nadzor. No, nažalost, bankovna unija ide u suprotnom smjeru. Nismo bolje oboruženi. Mi tu branimo banke nasuprot e, građanima. Hvala. A sada jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Žao mi je što je gospodin Lange otišao, međutim rekao da moj klub želi pomoći talijanskim bankama. Mislim da i on želi pomoći njemačkim bankama. Želio sam pitati što misli o Nordbanki koja je jako iz, izložena kada se radi o e, pomorskom sektoru i zato bi trebao imati stav koji je osjetljiviji kada se radi o velikim, e, o velikim e, lošim E, dugovima. Žao mi je da isto tako kroz mehanizam nadzora on e, uzima prijedloge privatnih e, banaka E, u Njemačkoj e, kada se radi o e, otpornosti na stres. Zato bi on trebao biti osjetljiviji kada se radi o ovakvoj temi. Njemačka i Francuska su dobili stotine milijardi za spašavanje svojih banaka, a Italija se jako trudi. Smanjila je mnogo loših kredita u posljednjim godinama i mislim da treba imati osjetljivosti i poštovanja prema onima koji rade stvari kako bi riješili problem E, koji bi mogli biti jako veliki za ostatak Europe. Hvala gospodin Vali. Gospodin Rosati, e, minuta i pol. Hvala gospodine predsjedniče. Slažem se da smo mnogo toga napravili na području bankovne unije, ali to već radimo sedam godina, a možemo reći da zgrada još uvijek nije izgrađena. Tri elementa u tom smislu su važna. Prvo, potrebno je završiti proces financiranja fonda za sanaciju banaka. Imamo isto tako i probleme s mijenjanjem europskog e, znači mehanizma stabilnosti u takav e, fond. To nam je izuzetno potrebno. A isto tako imamo previše loših kredita koji vjerojatno nikad neće biti naplaćeni. To je veliki teret i teško je isto tako e, E, zamisliti kako bi se suočili sa krizom. Sve to kažem nas e, obaražava dosta loše za neku sljedeću krizu. Hvala, hvala gospodine Rozati. Oprostite, pogriješio sam. E, gospođa Pjeti Kajnen, izvolite. Hvala. Deset godina nakon financijske krize. Dobro je vrijeme da analiziramo što se dogodilo i vidimo na koji način su se institucije bavile tim problemom kroz bankovnu uniju. Zahvaljujem na svim kriterijima koji su isto tako osmišljeni kako bismo mogli izgraditi bankovnu uniju. Hvala isto tako i na razumijevanju na političkoj razini. Više elemenata je tu važno prezaduženost, E, isto tako plaćanje velikih e, kamata na kredite, na zajmove, a naravno ono što nam je važno je da imamo održivo financiranje moramo dobro pratiti i operacije banaka i također kreditiranja. A trebamo vidjeti kako reguliramo druge subjekte, operatore, kao što su to e, znači e, e, fondovi rizičnog kapitala E, vidjeti na koji način njih podvrgnuti određenim zahtjevima kako bismo isto tako i male investitore e, zaokružili u e, okvir koji sada već postoji za velike banke. Komisija mora nešto iznaći vezano uz to. Hvala gospođo Peti Kajnen. Sada spontano javljanje za riječ. Gospodin Kaputo je prvi, izvolite. Hvala Hvala gospodine predsjedatelju. Kako bismo osigurali financijsku stabilnost, trebamo dovršiti izgradnju bankovne unije usvajanjem mjera kojima se nastoji smanjiti bankovne rizike. Cilj bankovne unije je uz osiguravanje financijske stabilnosti također i očuvanje raznolikost održivih bankovnih modela Europske unije i e, također je njen zadatak e, vratiti sam model na jedinstveni jednoobrazni model i time uništiti male banke jer ova raznolikost može bolje zadovoljiti očekivanja europskih građana. Također i europska nadzorna tijela trebaju brže reagirati i treba nam zajednički pristup naročito kada je riječ o propisima protiv pranja novca u Europskoj uniji i to znači da trebamo jasno dodijeliti nadležnosti i ojačati ovlasti europskih bankovnih tijela. Također me zabrinjava i širenje takozvanog bankovnog sustava u sjeni Europskoj uniji koji